Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Dobro vam jutro, dame i gospodo, odnosno dobar dan. Službeno bih sada htio zaključiti sastanak pod odbora sede, jer sljedeća točka dnevnog reda je zajednički sastanak našeg pododbora i odbora za pitanja osnivačkih ugovora. Jedina točka našeg zajedničkog dnevnog reda je razmjena mišljenja vezano uz naše izvješće na vlastitu inicijativu o ustavnim, pravnim i institucionalnim posljedicama zajedničke sigurnosne i obrambene politike, odnosno o mogućnostima koje nudi Lisabonski ugovor. Ovo izvješće na vlastitu inicijativu zajednički su sastavila oba odbora sukladno pravilu 55. Dakle, ovom temom ćemo se baviti na zajedničkim sjednicama koje će se odvijati prema zajedničkom rasporedu i na kraju ćemo imati jedno zajedničko glasovanje. izvjestitelji za ovu temu su gospodin Mihael Galer ispred SEDA i gospodin Esteban González Pons ispred odbora AFGO. AFGO, e, obojicu vas pozdravljam. E, nakon toga mišljenje će iznijeti i odbor za proračun. Izvjestitelj će biti gospodin uh, Jean Aqua. Uh, sada bih uh, na početku rasprave pozvao našu dvojicu izvjestitelja da uzmu riječ. Molim da se sami dogovorite tko će prvi govoriti. Gospodin Galer. Hvala vam lijepa. Predsjedatelju gospodine Gonzales Pons. Dobro je da smo organizirali zajednički sastanak jer ovo je izvješće koje ima jednaku važnost za oba naša odbora, sastavljamo ga zajednički. Ovdje je riječ um, o posljedicama, odnosno učincima ugovora na našu zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, odnosno o e, mogućnostima Lisabonskog ugovora. Ova tema je osobito aktualna sada nakon što su provedeni izbori u SAD-u. Rasprave o ovoj temi vode se već neko vrijeme na našem pododboru za e, sigurnost i obranu i htio bih vas podsjetiti na nešto što je gospodin Juncker rekao jučer a to je da moramo prestati misliti kako će SAD zauvijek osiguravati sigurnost Europe, da se e, moramo potruditi da svoju sigurnost osiguramo sami. To je on rekao jučer u jučerašnjem govoru. Stoga je važno da vidimo na koji način možemo odreagirati na složenu situaciju, moramo razmotriti koje nam e, mogućnosti nudi Lisabonski ugovor, moramo ih iskoristiti. Dakle, općenito u ovom izvješću e, navodimo kako Europski parlament treba preuzeti vodeću ulogu kada je riječ o pitanjima sigurnosti i obrane. Dakle, govorimo o parlamentarizaciji e, područja zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Radujem se suradnji s gospodinom Gonzalesom Ponsom kao i sa predstavnicima različitih klubova koji su zastupljeni e, u Afetu i u a koje zanima ovo naše nastojanje i žele nas poduprijeti. Izvjestitelji će se usredotočiti na one institucije koje već postoje u obrambenom sektoru, razmotrit ćemo proces parlamentarnog nadzora i proračune za obranu u različitim državama članicama, na koji način se oni razvijaju i razmotrit ćemo što se u tom području može učiniti. Također bi se htio usredotočiti na neka strateška pitanja vezano uz ovo područje, umjesto da se bavimo nekim tehnikalijama i operativnim e, stvarima. Dakle, već smo dobili oglično izvješće e, gospodina Paškua vezano u zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku i tim stvarima se on bavio i to izvješće se nastavlja na izvješće Preso i Brok koje je izrađeno u Afetu u kojem se razmatrao način na koji funkcionira Europska unija ovo izvješće također se naslanja, i na izvješće pod odbora SEDE i to ne samo e, na izvješća izrađena tijekom ovog mandata, nego i tijekom prethodnih mandata, a ta izvješća e, poduprla je velika većina zastupnika iz svih klubova, iskreno govoreći većinu ideja koje smo iznijeli. su visoka predstavnica i države članice na kraju ignorirali ili su ih e, proveli samo djelomično. No moramo pogledati kako se razvijaju stvari u svijetu oko nas, e, moramo ponovno iznijeti svoje zahtjeve. Što se tiče onih aspekata izvješća koji se tiču e, ugovornog ustroja, još uvijek imamo nedovoljnu predanost, nedovoljne obveze koje preuzimaju države članice vezano uz korištenje naših zajedničkih struktura koje postoje a vezane su uz suradnju, dakle to je članak 47.6. Nema dovoljno jasnoće e, u vijeću vezano uz to na koji način se želi započeti i nastaviti s provedbom zajedničke politike, to je članak 42 stavak 2 ugovora, dakle gdje je riječ o pravnim e, pitanjima. E, također trebamo razjasniti i pitanja vezana uz financiranje e, zajedničke sigurnosne i obrambene politike, to je članak 41.1. Trebamo razmotriti pitanje Europske obrambene agencije. hoćemo li odluke donositi kvalificiranom većinom slijedom e, članaka 55.2 i 56.5, dakle kad je riječ o financijskim sredstvima iz proračuna Europske unije. U tom slučaju ne bi bio moguć veto niti jedne države članice i države članice koje se ne slažu sa zacrtanom politikom svejedno bi morale sudjelovati u njezinom financiranju, a to bi naravno moglo izazvati sukob s nacionalnim parlamentima koji žele e, na nacionalnoj razini iskoristiti svoje ovlasti vezane uz proračun. Također treba pojasniti ti e, članak 41.2 ugovora gdje je riječ o financiranju operativnog dijela zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Što to zapravo znači? Ako ne budemo financirali e, operativne aktivnosti, Znači li to da bismo se usredotočili samo na vojne misije izvan Europske unije. To bi bilo usko tumačenje. a zato što tumačenje nije jasno i različite pravne službe imaju različita gledišta, parlament je zatražio da pravne službe komisije i e, vijeća e, razjasne e, upravo te odredbe. Ja bih se osobno založio da E, članak 109. bude temelj kada je riječ o financijama, a ne članak 182. E, dakle, ja doista mislim da zajednička sigurnosna i obrambena politika potpada pod takvo financiranje. Također moramo odrediti e, područje primjene članka 185, tu je riječ o sufinanciranju od strane Europske unije i država članica. Također i kada je riječ o sufinanciranju e, Europske unije i industrije, dakle to su ona zajednička ulaganja u sektoru obrane. 2013. godine parlament je podnio zahtjev za takva razjašnjenja, ali još uvijek čekamo odgovor komisije. Visoka predstavnica još uvijek nije u potpunosti provela članak 36. u kojem je navedeno da je potrebno e, da u provedbi svojih zadaća na odgovarajući način uzme u obzir stavove Europskog parlamenta. Dakle, u tom području e, sasvim sigurno su moguća poboljšanja. Još jedna stvar koju treba razjasniti su ograničenja institucionalne uloge odbora za sigurnost Dakle, tu je riječ da on određuje e, smjer e, kriznog upravljanja kao što je to navedeno u nekim drugim člancima 41, 42, 45, 46 i tako dalje. Nadalje, visoka predstavnica još uvijek nije razmotrila pitanje financiranja i pitanje ljudskih resursa kao niti pravni temelj za rad Europske obrambene agencije i situacija u tom području nije razjašnjena. Dakle, tijekom prošle kampanje za izbore e, neki pravni stručnjaci rekli su da provedba prvobitnog pravnog temelja iz 2004. nije u skladu sa Lisabonskim ugovorom i tu su nam potrebna pojašnjenja. Dakle, evo to su samo neke točke za koje smatram da se njima ovo izvješće treba pozabaviti. Siguran sam da nas očekuju veoma zanimljive rasprave po ovom pitanju. Hvala. Hvala vam lijepa. Prije svega zahvaljujem uvaženom kolegi gospodinu Galeru na odličnom radu koji smo zajedno napravili. Ovo izvješće sadrži neke veoma zanimljive napomene. Zahvaljujem kolegama iz SEDA i AFKA koji su surađivali s nama i omogućili nam da pokrenemo raspravu koja je dovela do ovog izvješća. Dakle, ovdje postoje dva temeljna pitanja koji su temelj ove inicijative i koje je lako e, ovdje iznijeti, ali ih je u praksi teško provesti. Prva od tih ideja jest da mi imamo 28 obrambenih proračuna i obrambenih kapaciteta. I možemo više nego udvostručiti ono što e, već radimo u području zajedničke sigurnosne i obrambene politike. To je u teoriji tako, ali zapravo smo, smo veoma, veoma daleko od toga da iskoristimo resurse koji su nam na raspolaganju na način koji bi onda omogućio našim pojedinačnim sustavima da daju doprinos zajedničkoj obrambenoj politici. Dakle, mnogi e, resursi postoje koji se ne koriste. Ako mislimo sada na trenutak o sigurnosnoj politici i strategiji koju je vijeće donijelo, e, znate ćete što e, imam na umu. Dakle, postoji zabrinutost za, po pitanju zajedničke sigurnosti. Dakle, u tom smislu bilo bi logično da iskoristimo ono što imamo na raspolaganju, ali ti resursi su neiskorišteni. Lisabonski ugovor omogućava E, čitav niz koraka koji nas mogu dovesti do zajedničke sigurnosne i obrambene politike, ali ako nema političke volje na strani država članica da provedu sigurnosne mehanizme koji već postoje, onda ne možemo govoriti o obrambenoj zajednici, obrambenoj uniji, jer ne možemo graditi kuću od krova prema dolje. Dakle, mi teoretski imamo temelje, ali ih zapravo u stvarnosti nemamo. I o tome se radi u ovom izvješću. Treba analizirati mehanizme koji već postoje, ali se ne koriste. Treba razmotriti članak 42. To je odredba u međusobnoj pomoći o permanentnim e, strukturama za suradnju, zatim članak 20. E, također Lisabonskog ugovora je ovdje važan i e, naravno treba razmotriti članak 44. dakle suradnju u području zajedničke sigurnosne obrambene politike u koju su neke zemlje uključene. Dakle, neovisno o svemu što se događa diljem Europske unije, svi ti mehanizmi se ne koriste osim mehanizma međusobne potpore koji je iskorišten nakon napada u Parizu. Ostani mehanizmi se uopće ne koriste, niko nikada nije niti E, provjerio na koji bi se način mogli koristiti. Dakle, potičemo e, visoku predstavnicu i druge da iskoriste one mogućnosti koje im ugovor stavlja na raspolaganje, jer bolja suradnja će pridonijeti boljoj obrani Europske unije. Kao što je gospodin Galer upravo rekao, nakon jučerašnjih američkih izbora Također moramo znati da Europska unija mora malo više stati na vlastite noge jer će biti e, sama u svijetu i AFKO e, odbor e, želi naravno o tome razgovarati također i u svijetlu nacionalnog suvereniteta jer moramo razmišljati kako ćemo to pitanje pomiriti sa sve većom suradnjom u području obrane. Nacionalna suverenost je glavni argument onih zemalja koji ne žele e, da se e, pozovu na odredbe Lisabonskog ugovora koje govore o zajedničkoj obrani. Dakle, dva glavna područja koja ovdje imamo jest, e, odnosno dva glavna problema, da je teško pomiriti nacionalni suverenitet i ovu zajedničku obrambenu politiku, ali s druge pak strane ne postoji način bolji način da se zaštiti nacionalni suverenitet nego kroz obranu teritorijalnog integriteta Europske unije. Evo ja sada neću govoriti više o pitanjima o kojima je gospodin Galer već govorio, ja ću samo na kraju iznijeti tri političke preporuke za koje mislim da ih treba uključiti u ovo izvješće. Kao prvo, moramo omogućiti politički i obrambeni dijalog u vijeću i uvesti obrambeni semestar kako bi to došlo na dnevni red vijeća i moramo razmotriti ne samo vojne sposobnosti država članica što se radi sada nego analizirati kakva suradnja nam treba kakvu suradnju Europska unija može provesti što smo u stanju napraviti koje resurse imamo na raspolaganju. Dakle, treba nam jedna bijela knjiga koja će također predvidjeti međuinstitucionalni e, dogovor, sporazum između zemalja kako područje e, zajedničke e, sigurnosne i obrambene politike bi doista bilo provedeno i kako bi zauzelo odgovarajuće mjesto. Hvala. Děkuji obom zpravodajům a můžeme pokračovat v diskuzi slovo. Hvala vam. Sada ćemo nastaviti raspravu. Zastupnik Zdrojevski, izvolite. Poštovani kolege, mm, Rekao, ponovio bih ono što su rekli naši izvjestitelji, točnije gospodin Galer. Gospodin Galer je rekao da imamo točno određeni dosje, da radimo na jednom novom dokumentu, ali da nema provedbe. Što to znači? Sada imamo očiti deficit kada je riječ o napretku i dobroj praksi, za razliku od onoga što stoji u izvješću. I to je nešto što zabrinjava. Imamo dakle dobre tekstove, dobra mišljenja, konferencije, rasprave. Međutim, kada dolazimo do provedbe, onda je to katastrofa. Nadalje, kolega je rekao da sigurnosna politika Europe ne može biti suma nacionalnih politika. Mislim da je tu dobro to opisao. To znači da nam još uvijek nedostaju zajedničke sigurnosne i obrambene politike koje će biti više od jednostavnog zbroja individualnih politika. Zašto je to važno? Pa bojim se da ćemo usvojiti još jedan tekst i to uz veliku većinu, a ništa se zapravo neće dogoditi i neće doći do napretka. Danas imamo situaciju u kojoj se svi slažemo da ishod američkih izbora ostavlja Europu samu. Mi ne znamo kako će ova cijela priča završiti, ali definitivno će SAD bio, biti manje aktivan u odnosu prema nama. Dolaze nam i neki novi izbori, Austrija, Nizozemska, Francuska i bojim se da ti izbori neće ojačati osjećaj sigurnosti Europe. U određenom trenutku morat ćemo resetirati ono što radimo, ono što radimo u odborima AFKO, SEDE, AFET. Ono što moramo učiniti jest ići naprijed, ispuniti očekivanja mi govorimo stvari, ali sada moramo preći na dijelo. Nedavni sastanak na vrhu NATO-a je završio sa nizom dobrih zaključaka. Međutim, prošlo je neko vrijeme i vraćamo se istim komentarima kao su preklapanje nekih centara, nedostatak učinkovitosti, strategije naročito kada je riječ o prioritetima. Dakle, ja bih vas htio posjetiti, podsjetiti da je ono što mi ovdje radimo, ono što rade naši izvjestitelji, da bi bilo dobro da to ne završi u nekom smeću, nego da se pretoči nešto konkretno. Hvala vam, kolega Zdrojevski. Želi li se javiti netko od izvjestitelja iz Sjene? Ne. Da, e, zastupnica Breso, evo, izvolite. relatore Naš izvjestitelj iz Sjene, kolega Guerrero iz Afka, koji je danas nije ovdje. I ovdje bih rekla nekoliko riječi o e, e, obavljam, i ja i kolega Brok. Dakle, tu govorimo o radu dakle, na zajedničkoj obrambenoj politici i svim teškoćama koje ona može donijeti. Prije svega riječ je o podjeli dakle političkih inicijativa. Tu vidimo da su se oba izvjestitelja dotakla upravo te točke. Nema sumnje da je ovaj trenutni kontekst e, poprilično osjetljiv, dakle kada je riječ o zbivanjima na svjetskoj sceni, pa u Europi. Mi želimo mirnodopsku Europu koja na takav način želi surađivati sa ostatkom svijeta, ali istovremeno želi raspolagati učinkovitom obranom i to su sve evidentni zahtjevi. Istina je da smo sada dobivali e, znatne inicijative sa strane parlamenta, ali smo postignuli malo rezultata i sada je jasno i podizanje svijesti za ovim, za ispunjavanjem ovih potreba i od strane država članica. Vidimo tu inicijativu od strane Njemačke i Francuske, potom je tu inicijativa e, Italije, potom su tu određeni prijedlozi od strane komisije, dakle visoke predstavnice i u tijeku je dakle politička aktivnost kojom se želimo pozabaviti jednim pitanjem koje je do sad bilo prepušteno e, dakle, NATO-u i pojedinim državama članicama. Jasno je svima da američki izbori ubrzavaju potrebu za ovim e, političkim rješenjima, a i sam predsjednik Obama je e, istaknuo da od Europe, dakle ne od pojedinih država članica, da očekuje veće sudjelovanje u zajedničkoj obrambenoj politici unutar NATO-a. Dakle, ne znamo kako će biti evolucija sada NATO-a s novom američkom administracijom, ali potrebno je da Europa preuzme vlastitu odgovornost. to ne može učiniti ukoliko to ne učine i države članice. I to, kao što su kolege podsjetili, putem ne napuštanja suverenosti, već rasta kapaciteta država putem davanja određenih nadležnosti Evropskoj uniji. Na taj način će se to povećati zapravo ta suverenost. To je prije svega mogućnost zaštite vlastitih građana. Mi sada kao pojedine države članice to ne možemo garantirati i na to nas je brutalno podsjetio predsjednik Putin, ali i predsjednik Erdogan. Dakle, nije nas na to podsjetio samo Obama ili Trump, već e, i puno bliži predsjednici koji su poput nas e, upleteni u pitanja koja se tiču našeg kontinenta Afrike, odnosno Bliskog istoka. S jedne strane, dakle, politička samosvjesnost, s druge strane, zahtjevi građana. Statistički podaci govore da je ovo tema za koju, smatra, za koju građani smatraju da je potrebna zajednička evropska politika. Više od 70% građana smatra da je zajednička obrana važno pitanje i da je to jedna tipična tema u vezi e, s kojom bi Europa trebala učiniti više. Dakle, bez obzira na narastući skepticizam, možda upravo zbog tog razloga, ovaj, ovaj rastući skepticizam traži zajedničku obrambenu politiku. I koliko se želimo boriti protiv tog skepticizma, moramo dati odgovore. Jasno je da ovdje je riječ o određenim fazama, da bismo trebali započeti prije svega sa snažnom koordinacijom, dakle zajedničkim radom, pokušati objediniti istraživanja i to dakle evo predstavlja jednu od faza i sve te faze trebaju dovesti do jačanja naše obrane i cilj mora biti jasan. Prijedlozi kolega Simljevi, dakle model jednog europskog semestra koji je omogućio suradnju s nacionalnim parlamentima koji dakako žele zadržati vlastitu nadležnost ovdje, uplitanja dakle ovako osjetljiva pitanja vezano uz njihove zemlje. Potom je tu mogućnost izrade bijele knjige, ali sve to nas treba voditi ka jednoj zajedničkoj obrambenoj politici. Vezano uz sve ovo i uz pomoć izvješća Brok dokazali smo da postoje za ovo institucionalni instrumenti i na osnovu dakle, ovog postupka prave integracije možemo osnovati pravu evropsku vojsku. To će prepostavljati i određene institucijske faze Mislim da u svakom slučaju za ovo postoje svi potrebni institucionalni instrumenti i onda ćemo vidjeti na osnovu kojih e, članaka može doći do određenih e, teškoća, ali mislim da je s jedne strane naša zadaća dokazati da ovi instrumenti postoje i da je moguće konkretno i odmah e, postići napredak. I komisija, kao što, je podsjet, kao što su nas podsjetili, se izjasnila vrlo pozitivno o ovom sektoru i ukoliko se netko u vijeću ne bude s ovim složio, mislim da ćemo moći postići da koristeći kvalificiranu većinu i moći ćemo nastaviti sa planom. Pitanja vezana uz e, financijska sredstva će se uređivati na osnovu pravila da oni koji sudjeluju trebaju to isto i financirati. S druge strane, ovi koji ne budu htjeli sudjelovati u planu će tražiti dodatnu razradu, ali svima je jasno da ako govorimo o strukturiranoj e, suradnji da to podrazumijeva i financiranje iz tog, tog mehanizma. Hvala vam još jednom i evo sa nestrpljenjem iščekujemo vaše izvješće. Děkuji. Slovo pan Radoš. Hvala. Gospodin Radoš. Hvala lijepa. Kolege prije mene su govorile o širim kontekstu, širem kontekstu europske sigurnosne i obrambene politike. E, biti na toj e, općoj razini mogu samo reći da ne može postojati e, zajednička sigurnosna i obrambena politika ako ne postoji zajednička vanjska politika a Europska unija ima poteškoća i sa definiranjem svoje zajedničke vanjske politike i njenih ciljeva, a obrambena politika u, u jednoj svojoj dimenziji je zapravo samo instrument te zajedničke vanjske politike. No ja ću se zadržati na onome što je naslov ovoga izvješća, a to je ustavne, legalne i institucionalne implikacije zajedničke sigurnosne i obrambene politike. I preko ovih pet članaka ugovora o Europskoj uniji vrlo je jasno da postoje pretpostavke za razvoj te politike sa stajališta e, ugovora o Europskoj uniji, odnosno ustavne i legalne pretpostavke. Članak 42. govori o potrebi progresivnog uobličavanja zajedničke vanjske i sigurnosne politike koja treba dovesti do zajedničke obrane jednako tako govori o potrebi progresivnog poboljšanja vojnih sposobnosti država članica što se također ne događa definira oblike suradnje jedna od oblika je koalicija onih koji žele koji su spremni a drugo je stalna strukturirana suradnja u člancima 44 i 46 detaljno se pravno razrađuju tehnike kako trebaju funkcionirati te, ta dva oblika suradnje u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike, uključujući i pravne e, tehnike donošenja odluka kada se aktiviraju dakle ta dva oblika koalicija, oni koji su spremni i stalna strukturirana suradnja. Članak 45 govori detaljno, možda detaljnije nego što bi jedan ustavni članak trebao govoriti o zadaćama Europske, Europske obrambene agencije koja bi trebala pomoći definiranju zajedničkih e, vojnih sposobnosti, harmonizirati e, nabavu, koordinirati zajednička istraživanja, no treba znati da sve ciljeve koje si je EDA postavila 2008. godine u pogledu zajedničke nabave e, i u pogledu zajedničkih istraživanja ne samo da nisu ispunjeni, nego da je u međuvremenu od 2008. godine do danas došlo do pada zajedničkih aktivnosti i ulaganja u ta dva važna sektora. E, činjenica da članstvo u Europskoj obrambenoj agenciji nije obavezno nije toliki problem budući da 27 zemalja se odlučilo biti članicom Europske obrambene agencije. Dakle, to nije pravni problem. Iz svega ovoga što sam rekao jasno je dakle da ne postoje pravne, ustavne i institucionalne poteškoće za razvoj europske sigurnosti i obrambene politike. Meni je drago da ako ćemo taj stav nekako afirmirati prilikom naših rasprava u izvješću, da se zna da to nije problem, nego da postoje neki drugi problemi i bilo bi naravno još bolje da osvjetlimo malo i koji su to problemi koji nas pričavaju da zapravo 15 godina nakon uspostavljanja te zajedničke sigurnosne i obrambene politike u stvarnim e, e, pitanjima gotovo da se nismo pomakli sa mjesta. Hvala lijepo. Já také děkuji. Eh, Mr. Tanok, floor is yours. Hvala lijepo, zastupnik Tanok. Um, um I realize that... Hvala lijepo. Ovaj, u izvješće Dakle, došlo dolaze i prije samog eh, Brexita i evo, nažalost, odabira Donalda Trumpa za mm, američkog eh, predsjednika koji stupa na dužnost tek 20. siječnja. To su ovi snažni događaj koji imaju veliko značenje i ne mogu biti isključeni iz konteksta izvješća. Oni koji me znaju, znaju da sam se ja zalagao za ostanak e, Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji, ali ja moram prihvatiti činjenicu da se Brexit događaj. Sada se zalažem za što nježniji Brexit, naročito vezano uz gospodarska pitanja, ali također u svom lobiranju u dokumentima koje izrađujem, zalažem se za ostanak moje zemlje u dakle sigurnosne i obrambene politike Europske unije. Trumpovo neprijateljstvo prema e, NATO, multilateralizmu dovodi naše savezništvo, dakle centar interesa, 27 eh, država članica u pregovorima u Brexitu moraju osmisliti način kako zadržati Britaniju uključenu u ovaj eh, kontekst. Riječ je o velikoj nuklearnoj sili koja sudjeluje u programu P5, eh, to znaju naši prijatelji. I žao mi je što pariški ugovor, dakle iz 40, iz 84. Dakle, zapravo prethodi e, ugovoru iz Rima i da ulazi u dakle Lisabonski sporazum. Sada vidimo jaz na tržištu, dakle vezano uz mogući izlazak Velike Britanije iz Europske unije. Sada moramo pronaći nove načine za Britaniju da ostane koliko god je to ustav, ustavno pravno moguće uključeno u arhitekturu dakle sigurnosne obrambene politike mislim ovdje i na dakle, korištenje e, vojnih e, kapaciteta ali i na e, sudjelovanje u jedinstvenom tržištu. Dakle, to ne bi smio biti neki ad hoc sporazum, poput nekih sporazuma sa Ukrajinom ili Novim Zelandom koji sudjeluju u nekim e, operacijama. Ja sam e, razgovarao sa članovima britanske vlade da bismo trebali tijekom pregovora postići nekakav status stalnog e, promatrača. Dakle, u odboru nadležnom za sigurnost. E, to bi bilo jednako našem sudjelovanju u NATO-u. Dakle, zemlje poput Rusije i Ukrajine također raspolažu sličnim statusom. Međutim, e, nisam nažalost naišao na dobar, e, na dobar primitak te moje ideje ali evo mnogo toga se odlučuje i u Kremlju, tamo se evo slavi već 24 sata, jednostavno moram pronaći način da moja zemlja ostane što je bliža moguća, dakle kada je riječ o Europskoj zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. Ja tako Mrs. Lezing, Hvala, gospođa Lezing. I could not but what uh, Charles Ja se slažem s ovim što je rekao gospodin Tanak. A, nije moj red. Ok. Ok. um, ich teile uh, einige Eingangsüberlegungen. Uh... Zapravo, htjela bi reći da se slažem s ovim što su rekli moji prethodnici da moramo izvući pouke iz e, američkih izbora u kojima, na kojima je izabran gospodin Trump. Ali također moramo vidjeti kakve posljedice ćemo imati nakon toga što će sigurno imati utjecaj u daljnjim našim raspravama. Ne zaboravimo da desničari populisti će imati raznolike reakcije bez obzira na naše različite reakcije kakve možemo imati e, po pitanju obrane. Mi imamo također veliku odgovornost za budućnost. Što se tiče ove rasprave, mislim da pojam kao što je nacionalni suverenitet u ovim ustavnim pitanjima nije pojam koji bi trebao biti ključan. Ja nisam nacionalista, kao što znate, želim vas samo podsjetiti da postoji pravo na suodlučivanje od strane parlamenta glede vanjske politike i obrambene politike i da e, ta uloga je dosta ograničena ovdje u Europskom parlamentu. Ja sam e, koordinator za, za moj klub zastupnika u ovom pododboru SEDE i e, moram reći da nas mnogi pitaju izvana o našem djelovanju na ovom pododboru. Vijeće je u jednom trenutku odlučio da, da odobri vojnu e, misiju u Libiji, ali je rečeno da je to popratna vojna misija. Koordinatori na ovom sastanku su bili malo izlučeni i donošeni bilo kakve odluke. Rečeno nam je da je vijeće o tome odlučilo i to je to. Gospodine Geller, ja ne želim sada ovdje govoriti o drugim aspektima europske vojske, to se ne tiče, to nema nikakve veze sa nacionalnim suverenitetom, ali mi imamo određena prava i ako imamo priliku dva e, puta e, godišnje otići u zemlju e, koja predsjedava Europskoj unijom, onda mislim da trebamo sasvim jasno govoriti i o tim pitanjima u toj zemlji. E, parlamentarni nadzor o kojem vi govorite nije e, učinkovit. Mi moramo razmisliti o tome, moramo vidjeti da li ovaj pojam nacionalnog suvereniteta treba toliko naglasiti. Zar ne bismo trebali više govoriti o parlamentarnom nadzoru? Jer e, oni koji se nalaze u ovom pododboru bi mogli čak pogrešno protumačiti neke od e, odredbi. Također što se tiče strukturirane suradnje, o tome govorimo stalno, govorimo treba li to aktivirati ili ne i odluku treba donijeti konsenzusom. Mislim da moramo razgovarati o svemu ovome i moramo vidjeti koji oblik želimo dati svim tim vrstama suradnje i što će se desiti sa onim zemljama u kojima postoji snažna e, desnica, populistička desnica e, i što će se desiti u budućnosti, a što će se desiti ako te, te stranke dođu na vlast. To se tiče i članka 43. stavka 3. koje također trebamo detaljno razmotriti. E, dakle, ovaj fond za vojne intervencije je fond o kojem odlučuje samo vijeće, a radi se o financiranju ili djelomičnom financiranju e, sudjelovanja europskih trupa. E, veoma često govorimo o tome da se europski građani osjećaju e, udaljeni od svih ovih europskih pitanja, pa sasvim je jasno da se osjećaju udaljeni jer je teško objasniti ovako komplicirane e, pojmove čak i na našim sjednicama. Zato niti građani ne razumiju ovo što se dešava. I čak kada imamo svi različita mišljenja, moramo E, imati na umu da e, postoje i stvari koje nas ujedinjuju. Trebamo se osloniti na to i ponekad potražiti i mišljenje vanjskih stručnjaka. Postoji dosta pojmova koje ne možemo objasniti jednostavno. Kako onda objasniti one pojmove e, o kojima nemamo jasno izraženo mišljenje? Dakle, to su sve e, komentari koje imam kao reakcija na ovo što smo čuli, pa se nadam zaista da ćete to uzeti u obzir i da ćemo se ovim pitanjima baviti redovno, a ne samo povremeno i da ćemo moći svi zajedno e, o tome raspravljati. Hvala. Na slovo pan Šalhojzer, ja se tješim na vaš osobiti prispjevek. Gospodin Šalhojzer, evo, imate riječ. Ispričavam se unaprijed jer ću morati otići nešto ranije. Ja sam se zalagao odavno za e, obrambene snage Europe, čak i kada smo govorili o ugovoru iz Maastrichta, a i kasnije. 90 e, u razdoblju 95. do 2000. godine sam se zalagao za Francusku. Radio sam u jednoj tvrtci e, koja proizvodi koja se bavi pitanjima naoružanja, Marso, i shvatio sam da zapravo nitko ne govori o e, neovisnoj obrani, e, o tome je govorila samo Francuska i Rusija. Francuska jednostavno nije imala sredstva za to, a Rusija je e, sebi zajamčila sredstva kako bi imala neovisnu obranu. Kako bismo imali zajedničku obranu, moramo imati zajedničku viziju. Moramo vidjeti želimo li imati neovisnu Europu ili kao što to žele naše kolege iz Engleske, Europu koja će biti pod kapom e, NATO-a, koja neće imati e, iste snage kao i NATO. Ja ne znam da li mi zaista želimo neovisnu obranu Europske unije. Jer ako to želimo, to trebamo onda i organizirati. Svi oni koji računaju na druge e, neće nikada imati e, svoju obranu. A Europa E, naravno ima smisla samo ako uzmemo u obzir i ovaj pojam suvereniteta o kojem smo govorili. A što se tiče e, e, ojačane suradnje, sjetite se neuspjeha naših aviona fajtera, Miraž je bio mnogo skuplji, ali nismo imali novca za njih. Također što se tiče i podmornica, tu smo u jakoj konkurenciji sa Njemačkom na vanjskim tržištima. Nismo za sad ni započeli e, govoriti o to ideji e, o e, plovilima koji služe kao, služe kao nosači aviona. E, također tu imamo i institut za istraživanje San Louis koji je francusko-njemački institut. Na tom institutu možemo konkretno govoriti o znanstvenim istraživanjima i o ojačajnoj suradnji koja bi e, ojačala čak i rad tog instituta odakle dolazi i moj otac. Ja e, sam vidio u ovom izvješću da su neke od mojih e, kolega zastupnika e, se usprotivili određenim odredbima. Što se tiče e, kibernetičkih napada, ako ne budemo znali kako kako izgraditi čipove, e, rutere i imati kontrolu nad cijelom mrežom, cijela naša obrana će biti uništena. Mi da smo sada u sukobu sa Sjedinim američkim državama i ako imamo rafale, e, e, njima će se usprotiviti miraž. Dakle, mi moramo imati potpuni nadzor nad cijelim ovim lancem. E, kada Njemci kažu da trebamo organizirati e, javne natječaje na svjetskoj e, razini, E, onda ne uzimamo u obzir činjenicu da netko može jednostavno preuzeti kontrolu nad vašim e, sustavom, nad vašim čipovima, ruterima i tako dalje. Ako Francuska u nekoj novoj Europi ponovno postane partner u ovoj ojačanoj suradnji na području obrane, ako zaista budemo imali stvarnu neovisnu Europu koja će se temeljiti na E, vrijednostima zajedničkih sloboda, onda ćemo postići tu neovisnu obranu. A ako uzmemo u obzir našu potrošnju za obranu i uz usporedimo je sa troškovima Njemačke, vidjet ćemo da smo potrošili e, u Africi jako puno novca i da tu nikada nije došlo do neke solidarnosti. Mi smo plaćali te misije i moramo vidjeti dakle e, što e, predstavlja teret za naš javni deficit. Mi moramo nastaviti s našim reformama. Znamo da reforma mora da Francuska mora nastaviti reforme u obrambenoj politici, ali bitne su financije. Mi veoma često ulažemo na milijarde, i milijarde za spašavanje banaka, ali zašto ne ulažemo taj novac u našu sigurnost i našu zajedničku obranu? Moram napomenuti da sve što se tiče ulaganja u obrambenu industriju E, se zasniva na ulaganjima u e, najnaprednije industrije, a to je nešto što će nam omogućiti otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje našeg gospodarskog rasta. Da nismo za sa, do sad ulagali barem malo novca, ne bismo postigli niti ovaj napredak koji imamo. Mi moramo imati na umu da su ulaganja u e, obranu ulaganja koja e, imaju pozitivne utjecaje i na naše gospodarstvo. Stvorimo taj novac, ta sredstva koja su nam potrebna za zajedničke programe suradnje. U ovom e, području istraživanja oslonimo se na ovaj francusko-njemački institut koji radi na izradi obrane protiv kibernetičkih napada. To je nešto što je jako bitno jer svi naši informatički sustavi mogu postati meta napada. ako se to desi, onda nam naša zajednička obrana neće služiti ničemu. Mi moramo imati neovisnu obranu i moramo korak po korak stvoriti e, sigurnu Europu, obrambenu Europu koja će se osloniti na neovisne države, ali među kojima je suradnja sasvim nužna. Hvala. Hvala najljepša. Predam riječ gospodinu Atomdu. Hvala gospodine predsjedavajući. Evo i ja želim sudjelovati u ovoj raspravi ne kao e, stručnjak, kao što je to naš francuski kolega, e, ali kao član odbora AFKO i želim iskoristiti ovu priliku da kažem nekoliko riječi o ovom izvješću. Ovaj predlog e, o francusko-njemačkoj suradnji nije e, slučajan prijedlog. Zapravo to je nešto što je imalo jako veliku ulogu i u raspravi o Brexitu. Jer e, znamo da je za Brexit e, zajednička obrana Europe predstavljala dodatni teret i u tom trenutku je gospodin Hollande i gospođa Merkel su rekli da daju taj prijedlog e, zajedničke suradnje na obrani. Dakle, zbog toga kažem da do toga nije došlo slučajno. Do toga je došlo u okviru pregovora o Brexitu. E, ja razumijem skepticizam e, naših kolega budući da govorimo o jednoj zadaći koju nismo imali u prošlosti, ali sada se nalazimo u međunarodnom kontekstu koji se potpuno izmijenio i pred nama imamo političku priliku koju moramo iskoristiti. Ono što se desilo u SAD-u nam dodatno komplicira situaciju i pokazuje da Europska unija se mora osloniti na neovisnu obranu. Stoga na tome moramo početi već sad. E, zato mislim da ovo izvješće ispravno naglašava nužnost stvaranja jedne nove ideje. E, za tu ideju su potrebna i financijska sredstva. Radi se o francusko-njemačkoj inicijativi koju su se pridružili italijani i španjolci i za tu inicijativu je komisija već predvidjela određena sredstva. To je jako dobra vijest jer je to nešto što će koristiti cijelo Europskoj uniji. Mi smo već napravili prvi korak u ovoj inicijativi po pitanju e, obavještajnih službi e, vojne industrije. A sada u ovom kontekstu nam se pruža nova prilika Europa bi se sada trebala ponovno organizirati i osloniti se na novi stup koji je bio stup obrane. Na to se trebamo sredotočiti bez obzira na sve druge izazove s kojima se suočavamo danas, kao što su, na primjer, migracije i gospodarski problemi i tako dalje. Znamo da postoji velike razlike između istočne i zapadne Europe, sjeverne i južne Europe, da postoje e, teži ili lakši problemi vezani uz migracije i tako dalje. Ali svi mi, bez obzira na to gdje se nalazimo na sjeveru, istoku, jugu ili zapadu, slažemo se da nam je potrebna zajednička neovisna obrana. Možda niti jedno drugo e, pitanje e, u Europi ne nailazi na takvo odobravanje E, kao što je pitanje obrane. Glede Brexita, to moramo uzeti u obzir. Mi znamo da Europska unija mora ojačati svoju obranu kako bi se usprotivila terorističkim napadama i mora ojačati svoju e, geopolitički e, značaj. Mi sada radimo na izvješću i zajedno sa gospodinom Brokom smo rekli da moramo vidjeti vidjeti kako to povezati sa odredbama Lisabonskog e, ugovora, da možda ćemo morati imati i novi ugovor o Europskoj uniji nakon Brexita. Sve to e, je prilika da uvrstimo i odredbe iz ovog novog izvješća u nove ugovore. Dakle, pružila nam se jedinstvena prilika da ostvarimo nešto što će biti od velikog značaja za Europsku uniju e, mislim da su čak i o utemeljitelji Europske unije imali na umu stvaranje e, europske vojske u jednom trenutku u budućnosti Europske unije. Hvala. Thank you very much, Chairman. Uh, this initiative can't be more timely on the background of Brexit. Hvala vam lijepo predsjedatelju. Ova inicijativa ne, može biti aktualnija sada nakon Brexita i izbora u SAD-u i zato doista nije jasno zašto zajednička sigurnosna i obrambena politika 15 godina postoji na papiru, ali ne u praksi. Dakle, to bi se moglo smatrati i kaznenim zanemarivanjem. E, doista mi je iznimno drago što su dvojica kolega, gospodin Galer i gospodin Gozalen Spons, izradili tako zanimljivo e, i korisno izvješće i vrlo kvalitetno izvješće na temu kako stvari konačno možemo pomaknuti s mjesta. Slažem se s kolegom da ne bi trebalo proizvesti novi dokument koji će u praksi biti e, jednostavno ignoriran i e, mislim da je doista važno da se ovo izvješće ozbiljno shvati i da vidimo na koji bi se način ove stvari u praksi mogle provesti kao što su i sami autori rekli ugovor iz Lisabona za to nam daje nekoliko mogućnosti sada se postavlja pitanje kako to koordinirati budući da čitav niz mehanizama E, postoji koji se i dalje ne koriste. Postavlja se naravno pitanje financiranja, e, istraživanja u području obrane, obrambene industrije. U potpunosti se slažem da je E, zajednička sigurnosna i obrambena politika kompatibilna s nacionalnim suverenitetom, a istodobno to ne može biti jednostavno zbroj nacionalnih obrambenih politika i nekih drugih članaka. Potpuno se slažem s gospodinom Gonzalesom Ponsom da za zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku moramo imati zasebni plan. E, već su izneseni vrijedni prijedlozi moramo razmotriti institucionalnu ulogu odbora za sigurnost i obranu i moramo omogućiti odgovarajuću raspravu u Europskom parlamentu. Hvala. I sada na kraju, ali ništa manje važna, gospođa Gomeš. Oprostite što sam morala izaći, ali e, naravno ova tema me iznimno zanima. Podupirem u potpunosti ono što je gospodin Charles Stenok rekao, a to je potreba da se uzmu u obzir posljedice Brexita kao i posljedice onoga što se dogodilo s druge strane Atlantskog oceana i da razmotrimo e, ta pitanja e, i ulogu Britanije, jer naravno mi si ne možemo priuštiti da Britanija ne sudjeluje u europskoj zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. I to je na neki način ironično, jer Britanija je uvijek bojkotirala tu politiku. A sada sa ovom novom situacijom nadam se da će Britanija shvatiti da nam je zajednička obrambena politika potrebna, a da ćemo to i mi sa svoje strane shvatiti u potpunosti podupirem ono što je rekao naš kolega Luzing. E, dakle, doista je riječ o parlamentarnom nadzoru. Ja sam se odlučila baviti ovim područjem sigurnosti i obrane zato što E, sam uvelike zainteresirana za parlamentarni nadzor. E, dakle, bila sam uvelike uključena i u osnivanje ovog pododbora još 2004. ali nemamo ništa. E, sjećam se da smo tada saznali za zahtjev za misiju u Kongu od strane UN-a i to smo saznali od Bundestaga. Dakle, Bundestag je saznao da je UN to zatražio i mi smo to saznali od njemačkih kolega. I upravo tako smo onda saznali da će se zatražiti e, sudjelovanje i intervenirali smo u tom procesu. Dakle, sada se postavlja pitanje kako možemo uopće objasniti da naš parlament nema nikakav nadzor na time. Međutim, iskreno govoreći, ni nacionalni parlamenti nemaju nadzor. Možda je to negdje malo drugčije, recimo u Njemačkoj Bundestag ima određeni nadzor na tim područjem, ali francuski nema baš nikakav, a niti portugalski nema nikakav, to sa sigurnošću mogu reći, to je moja zemlja. Dakle, tu je ono gdje ovaj parlament mora odraditi bolji posao u području sigurnosne i obrambene politike i zato je ovo izvješće toliko važno. Također treba pretpostaviti da postoji europska sigurnosna i obrambena politika jer mnogi to uopće nijeću eh, u određenom trenutku naši predstavnici u različitim transatlantskim e, sigurnosnim vojnim tijelima su nam spriječili da mi tu odigramo svoju ulogu govoreći ne, ne, to je dupliciranje različitih funkcija i spriječili su da Europa preuzme svoju odgovornost, pa samim time i da ima odgovarajuću demokratsku kontrolu. Sjećam se kada sam pripremala izvješće o pomorskoj sigurnosti da sam saznala da Europska pomorska agencija odnosno Agencija za europsku pomorsku sigurnost čije sjedište u Lisabonu a osnovana je kako bi istražila incident sa brodom koji je prevozio naftu, a potonuo je uz obalu Španjolske. ona je zapravo imala velike kapacitete, uključujući i tehničku opremu, i bila je ključna za davanje podataka za operaciju Atlanta uz obalu Somalije. Međutim, to se radilo neformalno jer službeno kao civilna agencija nisu smjeli surađivati u jednoj vojnoj operaciji. A to je naravno potpuno suludo. Sjećam se da je ovaj parlament odigrao ulogu da se spasi program Galileo, da se osigura E, zajedničko financiranje. Dakle, kad bi netko odlučio isključiti e, GPS, sustav globalnog pozicioniranja, što bi se tada dogodilo? Ne bismo više imali ništa, a sada imamo ipak Galileo, dakle imamo svoj sustav. Tu je riječ o strateškoj autonomiji Europe, odnosno Europske unije. E, u području industrije, tehnoloških istraživanja, tehnološke e, osnove. Dakle, u potpunosti se s Mihajlom slažem kada je riječ o istraživanju. Naravno, moramo biti povezani sa industrijskom mrežom i zato treba poduprijeti e, Europsku obrambenu agenciju a kada je riječ o praćenju i nadzoru i tu je naravno uvelike riječ o tome da se nadziru troškovi. Meni je doista dosta toga da se pronalaze slučajevi korupcije u svim našim državama članicama u području nabave u obrambenih materijala i opreme. I niti jedan parlament po tom pitanju ne radi ništa, uključujući niti njemački Bundestag. Dakle, ja želim da ovaj parlament odradi svoju e, zadaću Riječ je o tome da se novac troši na odgovarajući način, pošteno i zato da bi se dobila najbolja oprema koja nam je potrebna za odgovarajući novac i da se to radi prema pravilima našeg jedinstvenog tržišta jer mnoge od naših država članica ne poštuju niti to. Dakle, kad je riječ o pravilima unutarnjeg tržišta, to je nešto na čemu treba inzistirati i zato nam također treba demokratski nadzor u području sigurnosti i zato moramo pretpostaviti da imamo europsku sigurnosnu i obrambenu politiku. Da, nacionalni suverenitet je važan, ali zato mi zajednički odlučujemo o tome što ćemo napraviti u području sigurnosti i obrane, jer nacionalni suverenitet ne može nam osigurati sigurnost niti obranu. To možemo samo zajednički na bazi zajedničkih strateških odrednica. Nekoliko kolega je spomenulo ključno pitanje kibernetičke sigurnosti. Niti jedna od naših zemalja ne može sama osigurati kibernetičku sigurnost. To moramo učiniti zajedno, a e, nitko od nas za to nema dovoljno sredstava. I usput govoreći, mnoga sredstva u tom području su također uludo utrošena. Na kraju ću reći da tu postoji jedna ključna posljedica svih ovih razmatranja, a to je da nam treba političko vodstvo, politička volja. Dakle, ne samo zakonska osnova, nego i volja. Dakle, naše vlade su se međusobno sukobljavale umjesto da surađuju, uglavnom i u području zajedničke sigurnosne i obrambene politike, kao što je ovaj parlament e, stalno govorio, i upravo zato je došlo do situacije u Libiji koja sad predstavlja veliku opasnost za sve nas, a da ne govorimo uopće o Siriji. Dakle, naše države članice navodno ondje surađuju u okviru koalicije, ali uopće ne surađuju zajedno, ne razmjenjuju niti informacije, neki od njih naoružavaju pešmerge, a neki ne. Dakle, da li uopće možemo ostvariti rezultate na taj način. Ne radimo ni u području zajedničke sigurnosne i e, obrambene politike, kako onda uopće možemo surađivati na terenu i rješavati bilo kakve probleme. Dakle, doista je posljedica od ovoga koju svi želimo stalno mjesto e, za Europsku uniju u okviru Vijeća sigurnosti e, UN-a. Zahvaljujem. Gospođo Gomeš, sada bih vratio riječ izvjestiteljima kako bi oni reagirali na postavljena pitanja i komentare. Prije toga dopustite nekoliko riječi s moje strane. Htio bih citirati ugovor o Europskoj uniji, članak 42 stavak 2. Zajednička sigurnosna i obrambena politika dovešće do zajedničke obrane kada Europsko vijeće jednoglasno donese takvu odluku, preporučit će državama članicama da donesu odgovarajuću odluku na temelju svojih ustavnih ustroja. Želim podsjetiti da će se vijeće sastati u prosincu i ne bi bilo loše da Europsko vijeće ponovno razmotri situaciju 90-ih godina kada smo imali krizu na Kosovu, krizu na Balkanu i kada Europska unija nije mogla reagirati. I tada su ulogu Europske unije e, rješavali e, iz SAD-a svojim zrakoplovstvom. E, bojim se da se tako što u budućnosti ne bi dogodilo. To je naš prostor, naša budućnost i mi tu moramo reagirati. Dakle, gospodin Gonzales Ponsi, onda gospodin Galer, izvolite. Hvala vam lijepa, predsjedatelju. Zahvaljujem svim kolegama koji su uzeli riječ tijekom današnjega jutra i iznijeli svoja mišljenja. Osobito zahvaljujem gospođi Breso na njezinom doprinosu, jer naravno ovo izvješće se oslanja na njezino prethodno izvješće u onom dijelu u kojem se bavi pitanjima kojima se bavi odbor AFKO. Doista mislimo da je ovo izvješće nužno, da ga je potrebno sastaviti i da se pojavljuje u pravom trenutku. Ovo je pravi trenutak za ovo izvješće. Ovdje u ovoj prostoriji svi smo suglasni da rezultat izbora u SAD-u ostavlja Europu da se sama E, skrbi za sebe, odnosno da to, da bude više sama nego što je bila prije. Svi govornici su rekli kako postoji velika razlika između onoga što bi Europski parlament želio vidjeti i onoga što države članice u ovom trenutku rade. Svrha ovog izvješća jest da se taj jaz na neki način smanji. Države članice ne žele ići onoliko daleko koliko bi to htio Europski parlament, ali moramo se u svakom slučaju e, više približiti, moramo istražiti mogućnosti koje nam ostavlja Lisabonski ugovor. Ne možemo govoriti o zajedničkoj obrani ako nismo prethodno u potpunosti istražili mogućnosti koje nam pruža Lisabonski ugovor. Ako nismo u potpunosti iskoristili mogućnosti koje već imamo, onda ne možemo država članica tražiti još više. Možda se čini kako je ovo tek još jedno izvješće, ali ono se doista pojavljuje u pravom trenutku, nastoji biti realistično kako bi države članice krenule u jedinom smjeru koji im je zapravo na raspolaganju, kao što je moj uvaženi kolega Galer rekao, parlament mora biti u samom središtu te rasprave, u samom središtu buduće obrambene politike. Ja bih tu još dodao da parlamente država članica također treba uključiti Europski parlament e, to ne može učiniti sam kada je riječ o europskoj obrambenoj politici. Treba nam input nacionalnih parlamenata, dakle trebamo čuti njihova stajališta i slažem se da je vanjska politika uvelike povezana s ovime, dakle zajednička obrambena i vanjska politika dio su vanjske politike i mi u ovom izvješću govorimo o tome kako nam je potrebna zajednička vanjska politika. E, američki izbori to posebno naglašavaju. Oni posebno naglašavaju potrebu da imamo zajedničku vanjsku politiku, a ne samo zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Europa mora govoriti jednim glasom u ovom trenutku kada se SAD povlače iz svijeta, kada se zatvaraju u sebe. To je problem s kojim se moramo suočiti, a to je problem koji je povezan sa manjkom političke volje, a ne sa načinom na koji su sročeni ugovori. Države članice ne žele zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, a mi ih moramo prisiliti da ostvare napredak u tom području jer doista nema alternative. U ovom izvješću treba naglasiti da je premalo političke volje i da je to u suprotnosti s interesima Europske unije i u suprotnosti sa interesima samih država članica. U potpunosti se slažem s gospodinom Tanekom. Jučer je jedan od vaših kolega član vaše stranke rekao da je Ujedinjena kraljevina otok ali da nije brod i da nakon Brexita ne može otploviti na drugu stranu Atlantskog oceana. Ujedinjena kraljevina ostaje u Europi, ostaje jedan od naših susjeda. I ako želimo poduprijeti da ujedinje, ako smo htjeli predupriti e, ostanak Ujedinjene kraljevine u Europi, onda sada moramo podupriti Brexit koji neće prekinuti sve veze između Britanije i Ujedinjene kraljevine, pa tako niti veze u ovom području, a to je onda u interesu i e, Ujedinjene kraljevine i ostatka Europe. I nadovezao bih se na kraju na ono što je rekao uvaženi kolega Ramon Hadregi. E, dakle, slažem se s njime, on je dobro objasnio da bi svaka država članica preživjela da u budućnosti ne bude zajedničkog unutarnjeg tržišta. Bilo bi teško, ali bi preživjele. I da nema europskih institucija, države bi preživjele, bilo bi manje demokracije, ali bi se održale. No, u 21. stoljeću i u budućnosti niti jedna od naših zemalja, odnosno barem neke od njih ne bi preživjele bez zajedničke sigurnosne i obrambene politike. I što ćemo onda učiniti e, u tom području? Hvala. Hvala. Gospodin Galer, izvolite. Hvala lijepo. A podržavam sve što je kolega upravo rekao. Pa neću to ponavljati. Sve ono što je tako lijepo rekao. Postoji sada svijest o potrebi za operativnim zajedničkim obrambenim politikama. Dakle, to znači da je potreban i zajednički pristup. I to nameće čitav niz pitanja. Mislim da postoji države e, članice koje sada uviđaju potrebu za zajedničkim pristupom i moramo iskoristiti taj zamah, vidjeti što možemo učiniti. Imamo osnovu za to u Lisabonskom ugovoru i na osnovu toga možemo vidjeti što možemo učiniti. Ne možemo govoriti o europskoj vojsci jer to nije ono što ugovor predviđa i ne bismo se trebali uopće uključivati u takve rasprave. Bilo bi zanimljivo vidjeti što možemo učiniti kako bismo ojačali ulogu Europskog parlamenta i tu postoji čitav niz mogućnosti. Primjerice, možemo vidjeti što Europska obrambena agencija može uopće učiniti, dakle, kada je riječ o zajedničkom planiranju, zajedničkom slanju postrojbi možemo se koncentrirati na učinkovito trošenje financijskih sredstava. To doista moramo učiniti. Neki kolege su spomenuli javne nabave. Mislim da je to također jako važno pitanje. Očito nećemo moći utjecati na nacionalne javne nabave. Ali mogli bismo, pa mogli bismo, bismo se početi pa, baviti jednom vrstom nadzora i na taj način doći do veće učinkovitosti trošenja. Također moramo komunicirati sa našim kolegama u nacionalnim parlamentima da nam oni nisu neprijatelji, da ne želimo sada tu zaoštravati odnose što više. Želimo vrlo usku suradnju, imamo međuparlamentarnu konferenciju dva puta godišnje. Moramo možda ući u neke konkretnije inicijative koje bismo mogli zajednički poduzimati. I onda će takva mjesta susreta postati sve važnija i važnija. Potom je evo tu pitanje kako zadržati Ujedinjenu kraljevinu u izvrsnim odnosima, dakle zadržati je uključeno u ova pitanja Treba će nam tu dosta konstruktivne suradnje i potpore od strane promatrača. ne želimo ovdje jednog člana koji će ometati, koji će nametati veta. Pragmatizam je jedna stvar, ako će sada Britanija biti pragmatičan promatrač, a ne netko ko se stalno poziva na veto, onda možemo reći da ćemo postići napredak. I evo, možda ćemo uspjeti nastaviti s radom na, na nekim od ovih inicijativa. Potom istraživanje u području obrane. Mislim, ako sam dobro razumio, da je potrebno, da je potrebno stvoriti da svojevrsnu evropsku dodatnu vrijednost moramo ulagati u istraživanje u obrani i bilo bi dobro kada bismo mogli koordinirati rad na našim sigurnosnim i obrambenim misijama. Mislim da bismo tu zasigurno postignuli veću učinkovitost i učiniti više s novcem koji imamo. Hvala lijepa. Hvala vam dragi izvjestitelji. Hvala vam što ste saželi našu raspravu. Nekoliko tehničkih e, primjedbi s moje strane. Prvo uzimanje u obzir nacrta izvješća 8. prosinca. Rok za amandmane za ovo izvješće je dakle 15. prosinca. Zahvalio bih e, svima koji su bili uključeni pripremu ovog e, sastanka dakle svima, na tajništvu, osoblju, članovima odbora, ali i prevoditeljima. Hvala vam svima što ste sudjelovali u sastanku i ovime završavamo dakle, zajednički sastanak e, naših dvaju odbora. Idući sastanak, idući sastanak odbora SEDE je 8. prosinca u 9 sati ujutro.